ali prije toga imam e, jedno priopćenje koje se tiče nove francuske vlade. Nakon imenovanja dvije kolegice, Sylvie Goulart na dužnost ministrice obrane i Marielle Desarnes na dužnost ministrice za europske poslove pri Ministarstvu za europske i vanjske poslove u Francuskoj. Sukladno poslovniku parlament utvrđuje da su njihova zastupnička mjesta slobodna od danas 18. svibnja 2017. godine. Želim im ovom prilikom čestitati i poželiti im mnogo uspjeha na novoj dužnosti.